Kao što znate, vjerojatno, moramo usvojiti dnevni red. S obzirom da nema priopćenja od strane predsjednika, odmah ćemo prijeći na treću točku dnevnog reda, a to je predstavljanje kandidata za nagradu Saharov za 2015. godinu. Ja ću predsjedati ovim sastankom na zahtjev kolega Elmara Broka i gospođe Valenciano iz odbora DROA zajedno s kolegom Pongom koji ovdje predstavlja odbor za razvoj. Kao što znate, ova tri odbora su uključena u postupak E, imenovanja kandidata, izbora kandidata za nagradu Saharov. Ovo je tek e, početna faza za 2015. godinu. Članovi naših odbora glasovat će za dva tjedna. Glasovanje će biti održano 15. listopada i tu će se dakle izabrati popis kandidata E, dakle, zapravo ćemo napraviti uži izbor koji ćemo proslijediti konferenciji predsjednika, a na konferenciji predsjednika će se 29. listopada donijeti konačna odluka, dakle to će biti tijekom druge plenarne sjednice u Strasburu. Sigurno vam je poznato da je nagrada Saharov najvidljiviji vid našeg rada i općenito aktivnosti našeg parlamenta u području ljudskih prava. Ovom nagradom se odaje počast pojedincima ili udrugama koje ulažu velike napore u zaštiti i obrani ljudskih prava kao i demokracije E, ili se pak bore protiv e, represivnih režima, autoritarnih režima, a pa čak i nekih totalitarnih režima u svijetu. Dakle, ova nagrada je zapravo simbolički vid našeg angažmana u području zaštite ljudskih prava. Dobitnici nagrade su zahvaljujući tome mogli snažnije zagovarati e, svoje aktivnosti i voditi svoju borbu u zaštiti ljudskih prava. Također smo u mogućnosti pružiti zaštitu dobitnicima nagrade Saharov, budući da posebno pomno pratimo ono za što se oni zalažu, kao i njihove aktivnosti. S druge strane, zahvaljujući našem parlamentu, Evropska unija ima taj instrument e, za dakle, zaštitu demokracije i ljudskih prava. I mi smo od početka poticali komisiju, a unazad nekoliko godina i Europsku službu za vanjsko djelovanje kako bi uložile dodatne napore u području zaštite ljudskih prava. Ove godine imamo jedan novi mehanizam za aktiviste ljudskih prava. To je pokrenuto i u sklopu tog instrumenta za demokraciju i ljudska prava. E, dakle, mi se naime nadamo da će i taj mehanizam dodatno osnažiti zaštitu koju Europska unija pruža pojedincima, ali isto tako i udrugama koje se bave tim područjem i koje to čine vrlo hrabro svugdje u svijetu. Također podržavamo ljudska prava rezolucijama koje donosimo o stanju u pojedinim zemljama, ali isto tako o pojedinim slučajevima pojedinaca ili organizacija. I u tom kontekstu također moramo surađivati i surađujemo sa Europskom službom za vanjsko djelovanje. Kao što znate, ove godine je visoka predstavnica po prvi puta sama sudjelovala na jednoj raspravi e, o hitnim rezolucijama za zaštitu ljudskih prava, što je uistinu bio presedan i ona je dakle ostala u četvrtak ujutro na raspravi posvećenoj ljudskim pravima. Što se tiče kandidata za ovu godinu, htio bih napomenuti da da su klubovi zastupnika istaknuli različite kandidate, doći ćemo i do popisa. I oni dolaze iz različitih e, područja, sa različitih kontinenata, iz Afrike, istočne Europe, zapadne Europe, ali isto tako i iz e, zaljeva, zaljevskih zemalja, e, Latinske Amerike i iz SAD-a. Što se tiče samog postupka imenovanja kandidata. Ove godine je taj postupak e, vezan uz nekoliko područja kao što je pitanje korupcije, zlouporebe ovlasti, pitanje slobode izražavanja, kao i obrane demokratskih načela u represivnim režimima. Zatim tu je i pitanje emancipacije žena koje je također prisutno. Da kako svi znamo da ono za što se zalažu ovi pojedinci i udruge, da su to sve pitanja koja su i za nas iznimno važna. I posebno ćemo posvetiti pozornost tim e, pitanjima i u fazi kada e, konačno odredimo tko će biti dobitnik e, Saharove nagrade za ovu godinu. Sama činjenica da se nekoga imenuje ove godine ne znači da je sve, da je čitav postupak gotov. Kao što znate, unazad nekoliko godina, od 2008. imamo mrežu Saharov Prize Network. Ta mreža sada vrlo aktivno i zahvaljujući njoj se prenosi poruka o ljudskim pravima izvan okvira samog postupka imenovanja pojedinih kandidata. Prema tome, pojedinci i udruge koji sudjeluju u toj mreži isto tako zajedno s nama rade na području zaštite ljudskih prava, a i neki dobitnici nagrade Saharov surađuju s nama, organiziramo zajednička javna događanja, to nam e, omogućuje da e, i na tim forumima istaknemo naše vrijednosti, posebno u području ljudskih prava. Uvjeren sam da će dobitnik ili dobitnici nagrade Saharov ove godine također e, dati svoj doprinos i da će s nama surađivati na promicanju ljudskih prava. Prije nego što prijeđemo na predstavljanje kandidata, dopustite mi da vas podsjetim na e, preliminarnu fazu postupka koju smo završili. Dakle, rok za predstavljanje kandidata je bio 17.9., a e, Odjel za ljudska prava dobio je šest e, prijedloga. Svi su bili dakle, u skladu sa pravilima iz statuta za dodjelu nagrade Saharov. Zastupnici mogu u materijalima e, pronaći kratke životopise kandidata. Što se tiče samih kandidata ili isto tako e, skupnih kandidatura, dakle to su sljedeći kandidati. Sada ću, e, ja ću vam ih pročitati abecednim redoslijedom. Edna Adan Ismail koju predlaže Dakle, klub zastupnika Europa, slobode i demokracije. Zatim Rajh Badavi, kandidat kluba zastupnika socijalista i demokrata. Zatim klub zastupnika ECR je pred... i klub zastupnika zelenih. Zatim imamo demokratsku oporbu u Venezueli koju tjelovlje Mesa Unida Demokratika i politički zatvorenici. E, to je prijedlog Europske pučke stranke i Fernando Moura Barandjaran i Dita Čaranzova. Zatim Boris Nemcov, to je prijedlog kluba zastupnika Liberala. Nadija Savčenko, e, prijedlog kluba zastupnika ECR. I na kraju Edward Snowden, Antoine Deltour i Stefanie Gibault Prijedlog e, Europske jedinjene ljevice i Nordijske zelene ljevice. Prije nego što dam kolegama koji će predstaviti svoje kandidate, želim vas podsjetiti da moramo podijeliti vrijeme za predstavljanje, dakle za svakog kandidata no mora se ograničiti na 10 minuta po kandidatu. Dakle, u načelu imamo šest kandidata, znači za sat vremena bismo trebali završiti ovaj dio sastanka. Bez daljnjeg odlaganja možemo sada prijeći na predstavljanje kandidata i možemo opet ići abecednim redoslijedom, zato sada Pozivam kolegu Jamesa Carvera iz kluba zastupnika EFDD da predstavi kandidaturu njihovog, njihove kandidatkinje. Hvala svakoj generaciji čovečanstvo predstavlja neke ljude e, koji mogu dati svoj doprinos dobrobiti čovečanstva i naša kandidatkinja Edna Adan je takva osoba. Edna je uistinu zasukala rukave i bacila se na posao kako bi pretvorila svoj, svoju domovinu Somaliland iz ruševina e, obuhvaćenog građanskim ratom u uspješnu priču e, sa dakle iz ovog područja svijeta. Osim toga ona je e, također svojom odlučnošću dovela do poboljšanja uloge žena u Somalilandu. Nije bila e, zadovoljna samo svojom diplomatskom karijerom kao prva ministrica vanjskih poslova Somalilanda, tako da je tijekom godina uistinu uspjela preobraziti bolnicu e, Edna Adnan Ismail kako bi pružali ne samo besplatnu medicinsku skrb svim ženama, bez obzira na nacionalnu pripadnost, nego je isto tako e, time utrla put e, boljoj zdravstvenoj skrbi za buduće naraštaje i za buduće liječnike u Africi. Otkad je jedna otvorila bolnicu 2002. godine i usprkos činjenici da su se bavili nekim najrizičnijim slučajevima, Stopa e, smrtnosti se je u toj bolnici jedna četvrtina e, nacionalnog prosjeka. Oni imaju izvrstan program za, za babice u, toj, e, u tom području i isto tako se bave i pitanjem genitalnog sakačenja žena. Od pokretanja ovog e, edukativnog programa e, manje je broj žena koje su bile podvegnute toj praksi. E, kroz, zahvaljujući njezinoj odlučnosti, spasila je živote brojnih majki i novorođene djece, te je pozitivno izmijenila život mnogih žena dakle, u ovom području Afrike. Osim toga, osim rada na unapređenju rodne jednakosti, isto tako je radila i sa žrtvama mučenja, e, što govori o njenoj predanosti e, zaštiti ljudskih prava. U ime kluba zastupnika EFDD iznimno sam ponosan i počešćen što mogu imenovati gospođu Edna Adan Ismail za Saharovu nagradu za 2005. godinu. Hvala. Hvala lijepa. Želi li još netko iz vašega kluba uzeti riječ? U redu, hvala. Mikrofon. Mikrofon. Panzeri. Ok, bon, voilà, euh, donc on va... U redu, hvala. Mislim da možemo eh, predstaviti kandidata u jednom prijateljskom ozračju. Dakle, imamo sada sljedećeg kandidata, Raif Badawi. Njega podržavaju kolege iz različitih klubova zastupnika. Imamo tri kluba koji bi trebali, dakle predstavnici bi trebali uzeti riječ. Gospodin Tenok nije nazočan, pa mislim da će gospođa Fotiga uzeti riječ. Ali ne tijekom četvrve tri minute. Gospodin Panzeri će prvi uzeti riječ. On će iskoristiti nešto više vremena s obzirom da će klub zastupnika konzervativaca govoriti nešto kraće E, gospođa Fatiga će govoriti nakon njega. Hvala. Ja ovdje predstavljam dva kandidata, dvije kandidature, pa mislim da bi bilo dobro da sada odmah dam riječ gospodinu Panceriju. Charles Stenok će kasniti. Mi smo sponzori e, te kandidature ali bih ja radije da Charles Stenok predstavi kandidaturu. U redu, onda će riječ uzeti gospodin Panceri nešto malo duže. Izvolite. Hvala vam, predsjedavajući. Svake godine se okupljamo, ne bismo li nagradili osobu ili skupinu osoba koji su svoj život posvetili obrani ljudskih prava i slobodi mišljenja i svake godine odabiremo osobu ili skupinu osoba kojima ćemo pokazati našu podršku. Te osobe uglavnom trpe različite oblike zastrašivanja samo zbog izražavanja svojeg mišljenja. Za nagradu Saharov 2015. godinu naš klub zastupnika je predložio Rajfa Badauja. Rajf Badawi, Badawi dolazi iz regije u kojoj pisci i blogeri proživljavaju vrlo tešku situaciju. Raif je trenutačno u zatvoru i njegovo je zdravstveno stanje vrlo loše zbog toga što je već izvršen jedan dio njegove e, presude. Optužen je zbog toga što je uspostavio web stranicu e, Saudi Arabian Liberal, to je dakle mjesto za socijalnu raspravu. Optužen je zbog sadržaja koje je objavio na internetu, između ostalog jedan članak koji je objavljen 14. veljače 2012. i zbog kojeg je e, optužen da redikularizira vjersku politiku Saudijske Arabije od strane povjerenstva za e, promicanje vrlina i zbog toga što je objavio sadržaj koji je navodno uvredljiv za druge korisnike. Raif Padawi je uhićen u lipnju 2012. A u, dakle, nekoliko mjeseci kasnije je proglašen krivim da je kršio mm, oštre propise Saudijske Arabije, te da je uvrijedio visoke vjerske čelnike. Osuđen je na 10 godina zatvora na tisuću udaraca a, bićem i novčanom kaznu, to je dakle oko milijun um, arabijskih uh, to je četvrtina milijuna dolara i zabranjeno mu je dakle da putuje. Već je dom bio 50 udaraca bićem, a predviđeno ih je još 950. Bit će uh, predviđeno je da će biti javno kažnjavan sa 50 udaraca svakoga petka, no nakon prvih 50 udaraca bio je vrlo uh, ozbiljno ozlijeđen. Europski parlament vrlo pozorno prati slučaj Raifa i sudjeluje u brojnim inicijativama i kampanjama koje traže od vlasti Saudijske Arabije da ga oslobode. Dopustite mi da citiram tek nekoliko riječi, e, njegovih riječi kojima je opisao svoju situaciju. Njegova je žena rekla, bio je usred e, skupine ljudi mm, prikovan i uz lisice Počeli su udrti bićem na leđa i na noge, 50 udaraca. Jedan svjedok je rekao da je trebalo samo 5 minuta za 50 udaraca koji su bili konstantni i brzi. Ne mogu zamisliti da netko dan danas može biti vezan i posramljen u uh, javnosti samo zbog toga što je izrazio svoje mišljenje. Socijalisti i demokrati misle da Smatraju da ćemo nagrađivanjem Raifa Badavija pokazati svima onima koji se bore za slobodu mišljenja u cijelom svijetu. Zato što osobe moraju imati pravo e, dijeliti svoje mišljenje bez da se u to miješaju e, ja vlasti. I zbog toga je ovo naš prijedlog. Hvala vam. Hvala sada riječima gospođa Fotiga koja će isto tako u nekoliko riječi predstaviti ovog kandidata. Ja samo mogu potvrditi da klub zastupnika ECR podržava kandidaturu Raifa Badawija za nagradu Saharov. E, koordinator kluba zastupnika Charles Tenok je njegov sponsor i ja podržavam tu inicijativu. Hvala. Sada Riječ ima gospodin Tomaš Meserić u ime kluba zastupnika Zelenih. Hvala. E, Zeleni su vrlo ponosni što su prvi klub zastupnika koji su imenovali saudijskog blogera Raifa Badavija za nagradu Saharov 2015. godine. On je simbol slobo, borbe za slobodu izražavanja. Njegovo djelovanje blogera je uistinu važan doprinos e, borbi za ljudska prava u jednom od najrepresivnijih režima na svijetu. E, ponovno se može čitati o tome u novinama, o brutalnosti toga režima. Ove puta bi trebalo se očekuje da će se dijete pribiti na križ iz vjerskih e, razloga. Krajnji je trenutak da se prekine tabu Eh, naših odnosa sa režimom u Rijadu. Šutnja Europe i izostanak eh, djelovanja u slučaju Rajfa Badavija je pravi primjer toga koliko smo mi toksično ovisni o fosilnom gorivu. Ako želimo biti vjerodostojni i držati se naših osnovnih načela i vrijednosti, ne možemo šutke ostati dok se pojedinci suočavaju sa kažnjavanjem i smrću samo zato što izražavaju svoje mišljenje. Ako evropski pristup e, toj regiji e, ostane talac interesa e, nabave fosilnog, fosilnog goriva, dogodit će se to da ćemo zbog smanjenja proizvodnje ići na uštrb vlastitih vrijednosti. Mislim da bismo trebali pokazati priznanje za rad e, ovih aktivista u Saudijskoj Arabiji i široj regiji. To bi isto tako moglo doprinijeti naporima da se ostvari pravda za Raifa Badawi. Na taj način bi se također potvrdila važnost toga da ljudska prava ne mogu biti sekundarna u odnosu na druge interese. Moj klub zastupnika je zadovoljan što su i još dva kluba zastupnika istaknula njegovu kandidaturu i nadam se da će e, parlament uistinu imenovati Raifa Badavija e, kao dobitnika ovogodišnje nagrade Saharov. Hvala. Hvala i vama. Hvala. Dakle, sada smo čuli predstavljanje ove kandidature. Sada prelazimo na sljedeću, a to je kolega Luis de Grandes koji će predstaviti u ime kluba zastupnika Pučana demokratsku oporbu u Venezueli koju predstavlja Mesa de la Unidad Demokratika i politički zatvorenici. Ja ću na kraju isto tako reći nekoliko riječi u ime kluba zastupnika Pučana kao što smo dogovorili prije nego što su me zatražili da predsjedam francuskom Louis, eh, sastankom Louis. Hvala vam. Hvala vam. I zbog toga što sam mogao predstaviti mm, prijedloge našeg kluba zastupnika. Naš klub zastupnika daje ovaj prijedlog i ja eto imam čast to predstaviti. Na početku ću reći da svi kandidati, onima o kojima smo razgovarali i unutar kluba zastupnika i koje danas predstavljamo zaslužuju svo naše poštenje. I mislim da svi ispunjavaju kriterije za natjecanje, za dobivanje ove nagrade i da su svi jako dobri kandidati. Želim pozdraviti gospođu Mičika Priles Benegma. Ona je danas ovdje s nama i ona je supruga Antonija Letezme, gradonačelnika Karakasa, koji i njegove kćeri Ilda Kavrildes te Tamare Kursu, ona je dakle direktorica Međunarodnog foruma za kazneno pravo. Na početku želim reći da razlozi zbog kojeg smo dali ovaj prijedlog su mnogi. Univerzalnost. Već je predsjednik rekao koja su pravila za kandidaturu. Dakle, svi kandidati moraju ispuniti određene kriterije ove prestižne nakrade. To neću ponavljati. Mislim da svi oni ispunjavaju ove kriterije. Zašto govorim o univerzalnosti? Zato što sav svijet mora znati što se događa venecolanskom narodu, narodu kojeg guši ovakav e, režim. I taj režim jest legitivan jer je zabran ali to ne znači da ali se ponaša na potpuno totalitaran način. To nisu moje riječi. To su rekli e, čelnici europskih i latinoameričkih zemalja. I svi su ponovili da trenutačni režim u Venezueli, kojeg predstavlja predsjednik Maduro, ne ispunjava visoke e, demokratske standarde. zašto je ovo zajednička kandidatura? Zbog toga što ne želimo personalizirati nikoga. Mogli smo predložiti Leopolda Lopesa, Antonija Ledezmu ili Daniela Sevaljosa, oni su u zatvoru. No mi smo smatrali da je bolje da se predloži cijela demokratska oporba u Venecueli. Svi oni u ovom trenutku prolaze kroz tešku situaciju i nastoje pronaći demokratski put za Venecuelu. Predstavljeni su u, unutar dakle, Mesedela Unidad Demokratika, to je okrugli stol za demokratsko jedinstvo. Ja sam imao čast u klubu zastupnika Pučana predstaviti ovu kandidaturu i to je bilo e, jedan dan prije nego što je Leopoldo Lopez osuđeno 14 godina zatvora. S tim da e, nije dobio nikakvo pošteno suđenje. 14 godina nakon što je godinu dana već u pritvoru. između ostalog bio je u kućnom pritvoru prije toga i izvučen je iz kuće mm, od strane vojske. Nije bilo službenih naloga, zato što su to metode koje koristi režim u Venecueli. A pravosuđe i sudstvo, prema svemu što smo vidjeli, nisu neovisni. Zbog toga ova zajednička kandidatura um, predstavlja oporbu. Um, ovi politički zatvorenici ne, zapravo uopće ne pripadaju našoj političkoj ideji, niti klubu. Pripadaju svima nama. Uh, e, 6. prosinca će se održati izbori. Režim je to morao. Je morao organizirati e, izbore. I to je odlična prilika za Europski parlament koji je uvijek inzistirao na slobodnom izražavanju mišljenja. I upravo bismo zato trebali dati ovu nagradu ovoj skupini i kako bi se zaštitili kako bi se zaštitile žrtve 68 osoba je u pritvoru na taj ćemo način zaštititi njih zaštititi Leopolda Lopesa Antonija Ledezme i Sevaljosa te sve one koji će doći nakon ovog režima, zato što to su rizici s kojima se suočava današnja Venezuela. Nagrada Saharov može predstavljati zaštitu, može pružiti zaštitu žrtvama i obraniti vrijednosti koje smo uvijek branili u parlamentu. To su razlozi zbog kojih smo rekli da je naša da su naši kandidati najprimjereniji, zato što imaju vrlo konkretan cilj. Konkretan cilj kojeg cijeli svijet sada gleda. cilj u državi u kojoj se ljudska prava gaze. To neće biti još samo jedna nagrada. Ona jednostavno mora poslužiti obrani ljudskih prava, obrani slobodi, sloboda i mm, održavanju izbora 6. prosinca. Svi znate koje su okolnosti svi znaju što se događa. I cijeli svijet zna što se događa. Tako da mislim da ne treba više ponavljati. I još jednom vas molim da dobro razmislite da bez obzira na pripadnost političkim e, ideologijama, da razmislite što ovo doista znači i da date priliku našim kandidatima. Hvala vam svima. E, Hvala Luis na prezentaciji. Kao što sam najavio, ja ću dodati nekoliko riječi. Prije svega želim reći da klub zastupnika Pučana je raspravljao nekoliko mogućnosti. Imali smo pet mogućih kandidata. Dva su na ovom popisu, Nadja Savčenko i Boris Nemcov. Zatim je bio Benjamin Hyun-Jun koji se bori za prava u Sjevernoj Koreji i Gao Yu koji je predložila kolegica Nibler i na kraju su pučani odlučili da će podržati jednu kandidaturu. To je upravo ova kandidatura koju je predstavio Luis, eh, demokratska oporba u Venezueli i politički zatvorenici. Htio bih dodati samo još jedan podatak i zapravo bih citirao ono što je Leopoldo Lopez rekao koji je osuđen upravo na zatvorsku kaznu. A, to je nešto što on stalno ponavlja. On kaže mi smo na pravoj strani povijesti. I mislim da tim riječima zapravo dobro utjelovljuje upravo hrabrost demokratske oporbe u Venezueli. Oni djeluju u sve težim uvjetima i mislim da je zapravo hrabrost jedna od temeljnih vrijednosti u politici i upravo zato svesrdno podržavam prijedlog e, našeg kluba zastupnika i mislim da će to uistinu dati nadu Venezuelanskom narodu. Dakle, mislim da će im dati nadu ukoliko ova skupna kandidatura bude odabrana. Tu ću stati. Mislim da gospodin Mauro želi nešto dodati. Imamo još jednu minutu. E, dakle, za ovu kandidaturu. Vi ste htjeli nešto dodati, izvolite. Hvala vam. Kao što ste i sami rekli, ja zajedno sa kolegicom Ditom Čalancovom potpisujem istu kandidaturu. Ne ulazeći u zasluge ostalih kandidata koje su predstavili ostale kolege, vjerujem da nikada kao do sada nije bilo ovako važno dodijeliti Saharovu nagradu ovoj skupini osoba. Prisjetimo se slučajeva Antonija Ledezme. Njegova supruga i kćer su danas sa nama i najtoplije ih pozdravljam. Prisjetimo se zatim dugačke zatvorske kazne za Leopolda Lopesa samo zbog toga što je izrazio svoje demokratsko mišljenje u zemlji koja je navodno demokratska. Sjetimo se e, slučaj Korine Mačado koju su oduzeta prava koje pripadaju kao legitimnoj predstavnici političke volje svoga naroda. I prisjetimo se mnogih drugih ljudi u Venezueli, u koji se svakoga dana bore za e, slobodu i demokraciju. Svi oni zaslužuju ovu nagradu, jer ćemo na ovaj način mi kao Europski parlament pokazati našu podršku ovom pokretu i kao što je rekao kolega Luis Grandes, ova će nagrada pokazati da svi mi štitimo ono za što se oni bore. I pokazat ćemo im da stojimo uz njih na pravoj strani povijesti. Hvala lijepo. Kandidatura Borisa Nemcova, koja je podržava klub zastupnika ALDE. Predstavit će ga kolega Urmas Spajd. Izvolite. Hvala lijepo. Hvala vam. Kao što svi znate, Saharova nagrada je način da se prizna osobama, prizna osobama koje su svoj život posvetile porpise ljudska prava. Liberali predlažu da nagrada Saharov za 2015. bude dodijeljena Porisu Nemcov i to nažalost posthumno. Gospodin Nemcov je bio čelnik oporbe i aktivist civilnog društva koji je radio za bolju Rusiju i platio je to svojim životom. Boris Nemcov je ubijen prošle veljače nekoliko tjedana nakon što je počeo raditi na e, dosjeu kojima se dokazuje uplitanje ruskih to jest uključenost ruskih vojnih snaga u ratu u, u e, istočnoj Ukrajini. I sve što je učinio nam pokazuje da zaslužuje ovu nagradu. Radio je za Rusiju koja će živjeti u miru sa svojim susjedima, u kojima će E, vrijediti vladavina prava, u se, u kojoj će se poštivati ljudska prava. Radio je na izlaganju korupcijskih skandala i na temelju svega ovoga predlažemo da se Saharova nagrada za 2015. godinu dodijeli Borisu Nemcovu. Nagrada bi trebala ići zakladi Boris Nemcov, koju je nedavno osnovala kćer Borisa Nemcova, Žana, a čiji je cilj podrška, pružanje podrške ruskom civilnom društvu. Mislimo da je ovo pravi trenutak da pokažemo našu mm, podršku osobi koja je radila na tome, na drugoj, na demokratskoj Rusiji i da damo nagradu fondu koji zapravo želi provesti e, u dijelo to što je on započeo. Mislim da bismo ovom nagradom pokazali našu potporu i e, civilnom društvu u Rusiji, ali i našim građanima. Zaklada kćeri Borisa Nemcova će dakle raditi i pružati podršku ruskom civilnom društvu u borbi za mirnu, slobodnu i demokratsku Rusiju. Neki kažu da nagradu ne bi trebalo dodijeliti posebno, tu se ne slažem. Mislim da to nije e, razlog zbog kojeg on ne bi mogao biti kandidat za ovu nagradu. I ako želim biti još više ciničan, mislim da ne bismo trebali slanti krive signale. Da ako želimo da netko, da ćemo davati Saharovu nagradu nekome ko je ubijen. Mislim da dodjela poslovne Saharove nagrade je također dobar signal. Isto vrijedi i za Andreja Saharova. On se također prije više od 20 godina borio za demokratskiju i bolju Rusiju. I nažalost vidimo da civilno društvo u Rusiji još dan danas treba ovakvu podršku. I to upravo pod imenom Andreja Saharova. Zatim, svi ostali događaji u Rusiji e, naravno utječu na Europsku uniju, i zbog toga smatram da je ovo dobar trenutak da ohrabrimo civilno društvo u Rusiji, a ne, a ne da dopustimo da se poveća razina straha u tom društvu, zato što jedan od direktnih rezultata ubojstva Borisa Nemcova bio je još veći strah u ruskom društvu. Stoga je u našem primarnom interesu E, da građani jedne naše e, susjedne zemlje žive u strahu. Hvala. Želi li još netko iz kluba zastupnika ALDE predložiti kandidaturu? Ne. Hvala lijepa. Sada prelazimo na sljedeću kandidaturu. Kolegica Fotiga će u ime kluba zastupnika konzervativaca predstaviti kandidaturu Nadje Savčenko. Izvolite. Hvala vam. Mi imamo dvoje kandidata i moja velika čast da predstavimo kandidaturu jedne nevjerojatne žene. Žene, dakle pilotkinje koja je članica ukrajinskih snaga i koja je trenutačno u zatvoru u Ruskoj federaciji. Nadja Savčenko e, trenutačno čeka drugu presudu u svojem slučaju koja će biti sutra. Rođena je 11. svibnja 1981. Od ranog djetinstva željela je postati pilotom. Iako je počela e, sa studijem novinarstva i umjetnosti no od toga je odustala vrlo brzo i e, dobrovoljno se prijavila u ukrajinsku vojsku. Hrabro je služila u ukrajinskom kontingentu u misiji u Iraku. I dakle u timu sa oklopnim vozilima. Zatim je poslala pismo ukrajinskom ministru e, obrane i zatražila da se uključi u zrakoplovne, u Akademiju zrakoplovnih snaga u Harkivu koja je bila dotada otvorena samo za muškarce. Ona je zapravo bila prva žena koja je završila tu akademiju. I Time je utrla put drugim ženama koje žele ostvariti karijeru u uh, zračnim snagama. Članica je trećeg odreda i upravlja zrakoplovima bombarderima, između ostalog i MI-24. Osim toga, volontirala je u dobro poznatom bataljunu IDAR nakon početka ruske agresije na Ukrajinu. Uhapšena je u lipnju 2014. Nakon toga je prebačena u Rusiju i optužena je da je nezakonito ušla na ruski teritorij. I da je sudjelovala u ubojstvu ruskih novinara. Njezini branitelji su uspjeli mm, dati dokaze da su ove optužbe isključivo provokacija. ponašala se vrlo hrabro za vrijeme cjelokupnog postupka i boravka u zatvoru. Um, štrajkala je glađu, no hrana joj je davana prisilno. Odbija govoriti ruski i svo vrijeme govori svojim materinjim jezikom ukrajinskim. Isto tako neprestano nosi e, majicu na kojoj je ukrajinski grb. Ona zapravo utjelovljuje ono što bismo mi trebali učiniti, je to je dakle e, uspostaviti Europski dan sjećanja na žrtve staljinizma. Zato što mm, pravosudni sustav Ruske federacije je mm, nasljeđe Stalinova sustava. A dopustite mi da sada m, mm, prijeđem na poljski, zato što želim ispričati nekoliko osobnih detalja. Nadi Savčenko, przez... taj se dan vrlo često naziva danom Nadije Savčenko. No za sve nas koji živimo u zemljama središnje i istočne Europe, 28. rujna ima brojna druga značenja. Prije prije 76 godina takozvani drugi Ribbentrop-Molotov e, pakt je potpisan. Mjesec dana nakon e, invazije Rusa na Poljsku 17. rujna 1939. nakon prvog e, pakta 28. rujna. Potpisani su tajni protokoli koji su rezultirali vrlo tjesnom suradnjom službi poput gestapa te sovjetskih, e, sovjetske ve LGVD službe. Održane su brojne konferencije između Njemačke i Sovjetskog saveza i sve je to rezultiralo opresijom poljskih intelektualaca, a drugi rezultat je bio da je e, Litva prodana Rusiji. Zbog toga je Nadija Savčenko simbol svih ostalih e, zatvorenika koji su odvedeni u Rusiju nakon okupacije Krima. Govorim o oko 150 osoba. A osim toga, Nadija Savčenko predstavlja i sve ostale žrtve staljinističke opresije. Ruska federacija nije nikada službeno osudila te događaje. Već smo imali jako puno žrtava poput gospodina Magnitskija, gospođe Politkovske i gospodina Nemcova koje, kojeg je predstavio prethodni e, govornik. A sada bih vas zamolila da najozbiljnije razmotrite ovu kandidatkinju, ovu nevjerojatnu e, ženu iz Ukrajine. Hvala gospođo Fotiga. Budući da ste vi jedina zastupnica iz vašeg kluba koja se javila da predstavi kandidaturu, možemo sada nastaviti dalje. I prelazimo sada na sljedeću kandidaturu. To je kandidatura kluba zastupnika GUE. Oni predlažu sljedeće kandidate, Edvarda Snowdena, Antoine Deltour i Stefani Žibo. Dajem riječ Fabiju Demaciju, koji će vam ukratko predstaviti ova tri kandidata. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem što imam priliku predstaviti pred, e, prijedloge mog kluba zastupnika. Nema sumnje da ima, nažalost, previše osoba koje su izložene progonima e, i zato su i prijedlozi koje su ovdje predložili druge klubovi zastupnika kao na primjer Rajf Badavi E, doista i nas e, potresaju patnja gospodina Badavija i za nas je e, dirljiva. Međutim, mi smo se svejedno odlučili ove godine za tri druge osobe, iako znamo da nije uobičajeno u tradiciji nagrade Saharov predlagati osobe koje su iz Europske unije, koje su građane Europske unije, međutim mi smo to ove godine učinili. Gospodin Junka čak je u svojem, u svojem govoru o stanju Unije govorio o tome da Unija nije u dobrom stanju. Mi smo se dakle odlučili nominirati ove tri osobe jer su e, primjeri za to da E, ograničavanje prava na e, slobodu misli postoji i u Europskoj uniji. Pravo na informacije, na primjer, je ovim osobama uskraćeno. E, Edward Snowden, ne moram puno o njemu objašnjavati, on je dakle bio zviždač koji je upozorio na sustav masovnog nadzora od strane SAD-a i on je i do dana današnjeg u egzilu u, e, u Rusiji jer nije dobio azil ni u jednoj zemlji Europske unije. Mi smatramo da je vrijeme da ga se nagradi za njegovu hrabrost i da mu se pruži odgovarajuća zaštita. Drugi prijedlog Antoine Deltour je e, od e, kad je e, postao, postala poznata takozvana afera Links, postao poznat, on je on nikada nije imao namjeru biti u središtu pozornosti javnosti. On je samo učinio ispravnu stvar i upozorio javnost o e, dogovorima između poreznih vlasti Luksemburga i raznoraznih e, multinacionalnih kompanija i firmi. E, I on je zbog toga optužen i u Luksemburgu mu prijeti do pet godina zatvora. Gospođa Stefani Gibo je bila zaposlenica banke UBS u Francuskoj i odlučila je e, objaviti prakse koje e, postoje u njezinoj banci pomoću kojih se potpomagala utaja poreza. Ona je dakle upozorila javnost na takve prakse, zbog toga je otpuštena, e, izložena pritiscima, njezina obitelj je bila izložena pritiscima E, sud je na svu sreću e, poništio taj njezin otkaz i e, francuska vlada joj je dala podršku. Mi vjerujemo da kroz ovu kandidaturu dolazi do izražaja da mi u Europskoj uniji ne možemo smatrati da se podrazumijeva da je da su kod nas svi građani jednaki pred zakonom. Naime, e, naši građani za koje e, važe ti zakoni su svjesni toga da multinacionalne kompanije e, dobivaju specijalne tretmane. Ovi zviždači upozorili su na te negativne pojave i sad su zbog toga ili u egzilu ili sjede na optuženičkim klupama i mi vjerujemo da Europska unija e, treba reagirati na ovo. Dakle, ljudima kao što je gospodin Tour uskraćuje se zapravo zaštita i mi smo zato uvjereni da ova nagrada Saharov zapravo dobiva na svojem ugladu i snazi ako mi pokažemo političku hrabrost i dodjelimo nagradu ovoj trojici kandidata. Zato molim kolege i kolegice iz drugih klubova zastupnika da podupru ovaj naš prijedlog. Hvala na prezentaciji. Imamo još nešto vremena za razminu gledišta. Tko god želi od zastupnika može uzeti riječ i možete podržati jednu kandidaturu. Dakle, ne sve. Molim vas da se držite jedne kandidature. Ona Gomeš je zatražila riječ. Da, hvala. Hvala lijepa. Da, mislim da doista imamo pred sobom vrlo relevantne kandidature i svi su ovi kandidati doista e, s razlogom kandidirani. Međutim, ja bih htjela naglasiti našu odgovornost e, kod donošenja ove odluke uzimajući u obzir i druge elemente osim e, toga da su ovi kandidati doista zaslužili da ih se kandidira i u tom smislu bih htjela doista podržati kao ja nagradu Saharov gledam sa stajališta učinkovitosti u ohrabrivanju, poticanju onih koji se bore za temeljna ljudska prava. A svi ovi kandidati se bore za ljudska prava, ali e, za neke od njih nagrada Saharov može značiti da će biti vidljivi i može im dati dodatnu snagu koju neki drugi već imaju. I u tom smislu htjela bih podržati prijedlog da se nagrada dodjeli gospodinu Badaviju. Mislim da on vodi vrlo usamljenu borbu u zemlji koja je usprkos činjenici da je upravo izabrana za e, članicu Vijeća za ljudska prava UN-a. Saudijska Arabija je međutim jedna od zemalja gdje se E, ljudska prava eklatantno krše po tome među najgorim zemljama na e, kugli zemaljskoj. I izvor je financiranja ISIS-a. Naravno da će to vlada Saudijske Arabije uvijek opovrgavati, ali mi se jedno znamo da su neki od izvora financiranja Eh, Isisa i drugih terorističkih grupa upravo u Saudijskoj Arabiji. E, to su ponekad privatne organizacije koje bi trebale biti kontrolirane, ali nisu kontrolirane. Eh, a za to postoje objašnjenja. Mislim da je osobito relevantno da netko kao što je Raif Badavija, on nije jedini, vodi jednu takvu borbu za temeljna ljudska prava. Zato mislim da je, uzimajući u obzir sve to, a imamo mnogo načina e, podrške i mi podržavamo one koji se bore u Venecueli, u Ukrajini, one koji se među nama bore protiv korupcije, e, svejedno Mislim da je slučaj Raifa Badavija politički vrlo značajan i da bismo vrlo jak signal odaslali u ovom trenutku davši nagradu Saharov nekome kao što je Raif Badavi osobito kad to znači i borbu protiv nekih od naših vlada koje E, zatvaraju oči pred takvim stvarima jer žele nastaviti e, surađivati i poslovati sa Saudijskom Arabijom, pretvarajući se da se ovakve stvari tamo ne događaju. Dakle, ja mislim da bi nagrada Rajfu Badaviju doista e, imala veliki efekt i molim kolege da podrži ove Hvala. Hvala Um, Hvala lijepa. Samo želim uh, ponoviti i podupriti ovo što je upravo rekla kolegica Gomesa, također i moja kolegica Fotiga. Dakle, moj klub zastupnika uh, podupire prijedlog da se nagrada Saharov da uh, kandidatu Raifu Badaviju. Mislim da se mora shvatiti svrha ove nagrade. Ona je usno, ustanovljena i nazvana po, eh, po Saharovu koji se e, borio za ljudska prava u vrijeme Sovjetskog saveza. Naravno da se izbjegavanje poreza treba suzbijati pomoću naših zakona, ali moramo imati na umu da je gospodin Badavi uhićen zato što je imao internet stranicu na kojoj je propagirao liberalni način razmišljanja osuđen je na šest udaraca bićem, a nagrada je onda povećana na tisuću udaraca bićem i deset godina zatvora i 250 tisuća e, eura. Dakle, do sada je e, primio samo 50 udaraca bićem i nagrada je, ova kazna je do sada, za sada e, odgođena njezino izvršavanje. Dakle, on je izražavao liberalni sekularna stajališta i pokazao je svojom, e, e, on je primjer nekoga ko je svojom hrabrošću doprinio, doprinio e, izmjeni situacije na promjeni situacije na Bliskom istoku. Moramo dati svoju podršku i pri, odati priznanje e, takvom čovjeku mislim da bi smo e, mu davanjem nagrade Saharov doista odali priznanje bojim se da e, elementi unutar zemalja zaljeva da doista podupiru ISIL i ja sam sto posto iza ove kandidature. Ja se nadam da će i drugi kolege poduprijeti ovu kandidaturu. Hvala lijepa, Mon. Hvala vam. Danas smo popodne čuli prezentaciju jako dobrih kandidata. A ja želim reći svoje, što mislim. Ja izražavam svoju E, podršku kandidaturi venezuelanske demokratske oporbe i e, političkih zatvorenika. Oni su svi zapravo predstavljaju ih Leopoldo Lopez i Antonio Letezma i drago mi je da su danas s nama e, supruga i kćer Antonija Letezme. Neću sada ponavljati ono što je rekao Luis de Grandes koji nam je vrlo detaljno izložio zašto bi oni trebali dobiti e, nagradu. Mislim da su e, razlozi vrlo dobri. Mm, a to je rekla, reklo i povjerenstvo UN-a za e, obranu od mučenja. E, mislim da je to vrlo dosljedno s onime što je parlament već učinio u slučaju Venezuele i predsjednika Madura. Dakle, već smo usvojili nekoliko rezolucija e, i to uz većinsku podršku te o slučajevima Lopeza, Letezme i tako dalje. I čini mi se, mislim, zapravo mislim da je ovo vrlo dobra prilika s obzirom na to da se 6. prosinca održavaju izbori. Kao što je rekao Luis de Grandes, dodjela ovakve prestižne nakrade, nagrade će skrenuti pozornost javnosti na ono što se događa u Venezueli. I mislim da bi to, da bi to bilo vrlo važno uoči izbora 6. Eh, prosinca. Tako da zbog čitavog niza razloga, zbog dosljednosti a i zbog toga što je ovo odlična prilika s obzirom na dolazeće izbore, Smatram da e, demokratska oporba u Venezueli i politički mm, zatvorenici e, zaslužuju dobiti ovu nagradu. Hvala vam puno na pozornosti. Mr. Henkel. Hvala lijepa, gospodin Henkel ima riječ. Dame i gospodo, ja sam već e, preko 20 godina član organizacije Amnesty International i naravno pratim i nagradu Saharovi moram vam iskreno reći da sam potpuno razočaran ovogodišnjim kandidatima. Moj kolega Tenok je već e, naznačio da su neki od njih očito predloženi zbog ideoloških razloga. Jer ja se slažem da je utaja poreza, da utaja poreza, odnosno sukob sa Cijom nije razlog da se dobije nagrada Saharov. E, mi imamo tendenciju da se previše fokusiramo na žrtve zloupotrebe e, ljudskih prava, a ne na one koji su učinili nešto za e, ostvarivanje ljudskih prava. Također sam razočaran i ovim kandidatom Raifa Badavija. E, Saharov je godinama bio aktivan i, bi, i zastupao bio e, borac za ljudska prava. Dakle, mi bismo trebali kandidirati ljude koji su godinama aktivni na ovom području, a ja to ne vidim kod niti jednog od ovih kandidata. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodin Demazi. Izvolite, imate riječ. On želi odgovoriti. Hvala lijepa, samo želim nešto razjasniti jer možda neki ne raspolažu adekvatnim informacijama o onome što se dogodilo i događa gospodinu Delturu i drugima. Nije na meni, odnosno drugim e, zastupnicima Europskog parlamenta da odmjeravamo ove e, količinu patnje kojima su bili izloženi ovi e, različiti kandidati. Naravno da fizička bol koju je morao podnijeti gospodin Badavi nije usporediva sa onim šta e, su prošli ovi drugi kandidati, ali e, ovo je jedna politička rasprava i ja se slažem da je neophodna i da treba stvari odvajati jedne od drugih. E, borba protiv Isisa e, je bi trebala biti nešto odvojeno od ove nagrade Saharov e, kojoj je zapravo zna se koja namjena. Dakle, ako zviždači E, bivaju optuženi u Luksemburgu i pretim kazna, zatvorska kazna od pet godina, e, a gospodin Edward Snowden živi u egzilu i ne može uopće imati kontakt sa svojom obitelji. To su doista vrlo e, ozbiljne posljedice za njihovu borbu za ljudska prava i mislim da to treba imati u vidu i priznati. Hvala lijepa. Kolega imamo Ristonga, potpredsjednik odbora za razvoj. Pa ga molim da iznese zaključak s ove rasprave. Hvala, dragi kolega. Dakle, ja ću iznijeti zaključke sa ovoga sastanka i želim vas podsjetiti na neke od rokova za ovaj postupak dodjele nagrade Saharov, kao što je već podsjetio kolega Preda na početku sastanka. Dakle, sljedeća faza u postupku dodjele nagrade Saharov. u četvrtak 15. listopada u Briselu iza zatvorenih vrata bit će određeno indikativno glasovanje popisa s tri kandidata. U četvrtak 29. listopada u Strasburu konferencija predsjednika odabrat će dobitnika sa užeg popisa e, na kojem će biti tri kandidata. Nakon toga će e, dobitnik biti pozvan na zajednički odbor AFET e 9.2. To će biti 14. prosinca u ponedjeljak u Strasburu. 16. prosinca u 12 sati u Strasburu bit će E, na plenarnoj sjednici je održana službena dodjela nagrade Saharov prema običajnom postupku. Tajnik e, Europskog parlamenta omogućit će e, maksimalni publicitet tom događanju. Ovime ćemo zaključiti sastanak u ovoj fazi. Želim zahvaliti svim sudionicima i svima koji su uzeli riječ i koji su predstavili kandidature za nagradu Saharov. Hvala dragi prijatelji, hvala Kristijan. Htio bih još reći da će odbor AFET nastaviti sastanak u ovoj dvorani, pa lijepo molim i predlažem oni koji nisu članovi odbora za vanjske poslove, dakle asistenti i članovi odbora DEVE da lijepo molim sve kolege da mirno iziđu iz dvorane kako bi odbor za vanjske poslove mogu nastaviti s radom. Hvala Moris, da mi smo vrlo brzo odradili ovaj dio sastanka, budući da imamo vremena, sada ćemo privremeno prekinuti rad do 17 sati. U 17 sati imamo uzvanike. Da, izvolite, imate riječ. Gospodin Pajc. Ispričavam se, gospodine Pajc. Hvala lijepa, ja se ispričavam. E, kako imamo vremena, htio sam zahvaliti svima vama na podršci. E, a što se tiče naše posljednje plenarne sjednice u Strasburu gdje je Europski parlament usvojio hitnu rezoluciju o Rusiji zbog e, uhićenja e, e, estonskih e, građana, trojice estonskih građana, htio sam vas informirati da je on prošli tjedan pušten na slobodu i vratio se u Estoniju. Hvala vam puno. Hvala, to je vrlo pozitivna vijest. Prekidamo s radom do 17 sati. Hvala lijepo. jedan od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

Okay. I think we can uh, start our... Možemo početi sa drugim dijelom našeg sastanka, vaše visečanstvo. Htio bih uh, poželiti dobrodošlicu vama i vašem izaslanstvu uh, u odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta. Najprije bih izrazio sučut u ime svih članova našeg odbora zbog tragičnih događaja u kojem je više od 700 hodočasnika u Meki prošli tjedan izgubilo svoje živote. Naše su misli i molitve uz obitelji žrtava koje prolaze kroz vrlo teško razdoblje. Jako je puno tema o kojima bismo danas s vama željeli razgovarati. Politička i gospodarska situacija u Saudijskoj Arabiji nakon dolaska kraja Salmona na prijestolje početkom ove godine, zatim odnosi između Saudijske Arabije i Europske unije, te regionalna suradnja nakon e, nuklearnog dogovora sa Iranom, Daesh, te e, prioriteti vanjske politike. Voljeli bismo čuti vaše mišljenje o svim tim temama i ostalim temama. Mislim da je ovo ključno vrijeme i Evropska unija i Saudijska Arabija moraju surađivati i voditi dijalog. Vaše Visočanstvo, izvolite, imate riječ na 10 do 15 minuta. Thank you, Your Excellency, and uh, for the benefit of everybody. Hvala, ja ću govoriti na arapskom jeziku i mislim da ćemo imati prijevod osiguran. U ime Boga milostivog. U ime Boga milostivog. Neka mir Boži bude s vama. Predsjedniče odbora za vanjske poslove. Gospodine Preda. Predsjednice izoslanstva za odnose sa arapskim poluotokom. Dame i gospodo zastupnici. Veliko mi je zadovoljstvo da na početku ovog izlaganja govorim u svoje vlastito ime kao i u ime svojih kolega iz Savjetodavne skupštine Saudijske Arabije. Zahvaljujem i Martinu Šulcu, predsjedniku Europskog parlamenta, koji je uputio poziv e, predsjedniku Maja Salšure. E, hvala vam što ste me pozvali ovamo kako bi se sastao s vama. Htio bih e, govoriti o toj strašnoj nesreći u Meki. Mi želimo da mir Boži bude sa žrtvama. Želim ovdje pozdraviti snažne i tjesne veze između Saudijske Arabije i Europskog parlamenta. Isto tako su je važno istaknuti kulturne veze i sve ostale veze i naša zemlja daje veliku važnost ovim kontaktima. I upravo je to u interesu svjetskog mira i stabilnosti. Mažli Salšura je ovdje e, zastupljen na ovom sastanku zato što želimo razmijeniti s vama mišljenje kada je riječ o situaciji u našoj regiji posebno kada je riječ o situaciji u Jemenu, Siriji, Iraku i drugdje. Želimo vam također prenijeti kakva je točno situacija u našem dijelu svijeta. Kraljevina Saudijske Arabije od početka je nastala da se pronađe rješenje u Jemenu kako bi se riješile, e, riješile različita stajališta. Posebno nakon strašnih događaja u toj zemlji 2011. godine. Bilo je različitih inicijativa, nacionalni dijalog i e, vojne snage Hutija koje podržava jedna regionalna sila. Dakle, oni su dobili oružje i vojnu pomoć te ih se također poticalo na mržnju E, to je još bilo 90. godina i te paravojne snage su izvele državni udar i zauzele glavni grad Jemena, Sanu, zauzeli su zgradu parlamenta i to je uistinu predstavljalo pravo prijetnju e, regionalnom i svjetskom miru i stabilnosti. Saudijska Arabija uz pomoć e, zemalja iz zaljeva na zahtjev legitimnog predsjednika Jemena pokušala je ugušiti e, taj pobunjenički pokret šiitskih e, pobunjenika i to u skladu sa konvencijom iz 51. godine. To je dogovoreno kroz rezoluciju Vijeća sigurnosti 21 kroz 16 kako bi se pokušala osloboditi područja pod okupacijom e, vojske, uključujući glavni grad Sanu, i to na način da bi se stalo na kraj nasilju i da bi se oslobodili gradovi. Isto tako se htjelo stati na kraj provokacijama susjednih zemalja. Koalicija je poduzela potrebne korake s ciljem sprečavanja uvoza oružja, paravojnih e, snaga Hutija i e, bivšeg predsjednika Abdullah Saleha. E, vojne snage bivšeg predsjednika i paravojne snage Hutija izvršile su napad projektilima na rezidencijalnu četvrti i mi smo u sklopu koalicije nastojali zaštititi snage vjerne legitimnom predsjedniku, odnosno lojalne legitimnom predsjedniku, uvažavajući na, u najvećoj mogućoj mjeri sve što je bilo potrebno i Naša kraljevina je zajedno sa koalicijskim snagama, s nastojanjima e, Hutije smo se suzdržali koliko god smo mogli. Saudijska Arabija je zabrinuta zbog e, pogoršanja humanitarne situacije u Jemenu i htjeli bismo prepustiti to naporima međunarodne zajednice kako bi se nastojalo evakuirati strane državljane i kako bi se omogućilo liječnicima volonterima da pruže liječničku pomoć e, stanovništvu Jemena. Od početka vojne intervencije mi smo ponudili vojnu pomoć Jemenu u iznosu od 800 milijuna američkih dolara i mi smo prvi svjetski donator i isto tako e, dajemo značajnu humanitarnu pomoć. Omogućili smo stotinu tisuća državljana Jemena da se nastane u Saudijskoj Arabiji i svi studenti iz Jemena koji su došli u našu zemlju imali su isti tretman kao i naši vlastiti studenti. Dva milijuna državljana Jemena već duže vrijeme boravi u našoj zemlji. Isto tako imamo i centar kralja e, Salmana za dobrotvorne svrhe i svrha je nastati e, pomoći stanovništvu Jemena i jedna milijarda je išla kao donacija tom centru. Mi smo najveći donator Jemenu u posljednje tri godine. Ukupno smo uplatili više od 3 milijarda američkih dolara, da ne govorimo o pomoći u ljekovima, hrani, nafti i tako dalje, da i nastanju da se potpomogne infrastruktura u Jemenu. Dame i gospodo, napori koje je poduzela koalicija u Jemenu sada daju prve pozitivne rezultate zahvaljujući otporu u narodu i zahvaljujući snagama lojalnim predsjedniku. Neki gradovi na jugu zemlje i na e, sjeverozapadu Jemena, e, dakle povratak legitimnog predsjednika u Jemen e, i nastavak rada te vlade u egzilu i povratak e, prognanika kućama e, upravo su znak poboljšanja situacije. Htio bih se sada osvrnuti na jedno drugo pitanje, a to je patnja naših, naše sirijske braće. Jedan e, velik dio sirijaca trenutno su izbjeglice i prognanici i ne žive u svojoj zemlji. Naš interes u tome je isključivo humanitarne prirode u našoj zemlji smo od početka krize u Siriji primili 2,5 milijuna sirijskih građana. Naša zemlja nije htjela prema njima postupati kao izbjeglicama, pa ih nismo smjestili u izbjegličke kampove kako bismo poštivali njihovo dostojanstvo i slobodu. Oni imaju slobodu kretanja po našem teritoriju i omogućili smo stotinama tisuća sirijaca da borave u našoj zemlji. Oni imaju pravo na besplatnu zdravstvenu skrb i drago mi je što vas mogu izvijestiti da je broj učenika i studenata iz Sirije ukupno iznosi 131 tisuću, dakle imamo 131 tisuću sirijskih učenika i studenata u našim osnovnim srednjim školama te na sveučilištima. U Jordanu, u izbjegličkom kampu Zaptavi, u Libanonu i nekim susjednim zemljama poput Turske također smo osigurali humanitarnu pomoć da bismo pomogli zemljama koje prihvaćaju sirijske izbjeglice i to smo učinili u suradnji sa humanitarnim organizacijama, bilo da je riječ o pomoći u novcu ili u e, hrani. E, ukupni iznos je u vrijednosti od 700 milijuna dolara. Kriza sirijskih izbjeglica ne zadržava se, ne ograničava se samo na susjedne zemlje, nego je došla i do evropskih zemalja i zato pozdravljam napore evropskih zemalja koje su dale svoj doprinos u prihvatu sirijskih izbjeglica. To odražava dakle poštivanje ljudskih prava e, u Europi. Saudijska Arabija inzistira na činjenici da je e, potrebno pronaći mirno i političko rješenje. To je jedino rješenje za ovu krizu na temelju rezultata ishoda pregovora u Ženevi u prvom krugu. E, ne može se u to uključiti Bašar Alasat e, čije su ruke krvave. Saudijska Arabija ne okljeva sudjelovati u svim naporima međunarodne zajednice u borbi protiv terorizma. Mi smo uistinu to pokazali i donijeli smo antiterorističke zakone i zakonske propise. Imamo i visoko povjerenstvo za borbu protiv terorizma i ne, zadržava se, ne zadržavamo se samo na borbi protiv terorizma unutar naše zemlje, nego sudjelujemo i u međunarodnim koalicijama. Mi smo prva zemlja na svijetu koja je organizirala međunarodnu konferenciju za borbu protiv terorizma još 2005. godine, te smo sudjelovali u radu Međunarodnog centra za borbu protiv terorizma i dali smo mu donaciju od 110 milijuna američkih dolara. Mi smo među onim zemljama koje se bore protiv islamske države i u sastavu smo koalicije koja nastoji suzbiti tu grupaciju zvanu islamska država. Oni ne predstavljaju islam jer zapravo nemaju vjeru i ne mogu predstavljati islam. Dame i gospodo, Mi smo protiv smaknuća izraelskih snaga e, ispred džamije Alaksa. Smatramo da je to da je to suprotno mirovnim napadima i osnivanju dvije države koje bi trebale živjeti i imati suživot. To je protivno svim međunarodnim konvencijama, ovo što radi Izrael. Dame i gospodo, zahvaljujem vam na pozornosti i zahvaljujem također što ste odgovorili na naš poziv. Mi smo vam na raspolaganju, odgovorit ćemo na sva vaša pitanja. Hvala. Euh, euh, Hvala. Prije svega ću dati riječ e, kolegici Michelle marie koja je predsjednica izaslanstva Europskog parlamenta za odnose sa arapskim zemljama arapskog poluotoka. Nakon toga ću pozvati ostale kolege koji će uzeti riječ u ime klubova zastupnika. Gospođo marie da, hvala. Uistinu mi je drago što nam je došla ova delegacija. Htjela bih e, i sama također iskazati sučut zbog e, nesreće do koje je došlo u Meki i koja je pogodila brojne obitelji. Htjela bih također iskazati svoj interes za nazočnost ove delegacije u trenutku kada dolazi do velikih promjena. Dolazi do promjene smjera na samom vrhu kraljevstva, budući da je došlo do smjene vlasti, odnosno došao je novi kralj, isto tako će biti održani novi izbori na općinskoj razini, možda nam možete nešto reći o tome. Ovo je također i vrijeme kada dolazi do promjena u našim odnosima, budući da sada imamo novo povjerenstvo, što će nam novi odbor što će nam omogućiti da bolje surađujemo i da se bolje upoznamo. Mislim da je bitno da imamo redovni dijalog o konkretnim temama, budući da su nam brojni izazovi zajednički. Kao prvo tu je izazov koji predstavlja terorizam, koji je pogodio Saudijsku Arabiju kao i Europu u više navrata, a isto tako je prisutan i u drugim dijelovima svijeta. Također nam je zajedničko pitanje stabilnosti, odnosno destabilizacije Bliskog istoka što u konačnici može imati posljedice za čitav svijet. Saudijska Arabija kao Europa imaju svoju ulogu u međunarodnoj zajednici u tom smislu. E, dakle, htjela bih vam postaviti neka pitanja koja se dotiču vaše regije. E, to je jedna zemlja koju niste izravno spomenuli, to je Iran. I zanima me zapravo kakav je vaš stav u svezi sa sporazumom koji je sklopljen. Zatim što se tiče Jemena, kojeg ste se dotaknuli, budući da se u Saudijskoj Arabiji nalazi velik broj izbjeglica iz Jemena, možete li nam ukratko reći kakva je situacija na terenu? Rekli ste što je vrlo važno da se izbjeglice iz Jemena počinju vraćati kući. Imate li predođbu o tome koliki postotak se vraća u svoje domove, svoje običajno borovište i e, dakle ta zemlja se mora suočavati sa humanitarnom, ali i sa gospodarskom krizom. Što se tiče Sirije koju ste spomenuli, E, naravno, dakle, da je to pitanje koje se Europe izravno tiče zbog e, priljeva migranata u posljednje vrijeme, no ima i drugih zemalja koje su prihvatile migrante, posebno Libanon i Jordan. To su zemlje koje nemaju mnogo sredstava i koje zapravo ta migracijska kriza i destabilizirala. Imate li možda neko rješenje koje bi se moglo pronaći za to? i što se može učiniti u buduće kako bismo imali e, jedan sustav za prihvat izbjeglica što bi omogućilo ljudima da ne odlaze daleko od svoje zemlje e, budući da je prva želja svakog izbjeglica da se vrati u svoj dom nakon što se stabilizira situacija. Mislim da možemo tome doprinijeti. Spomenuli ste sukob između Izraela i Palestine. Uvjerena sam osobno da se može pronaći rješenje za taj sukob i to na temelju rezolucija UN-a koje su nam dobro poznate, međutim tu postoji jedan izazov, a to je pitanje povjerenja među stranama i zato je potrebno da se uključi neka treća strana kako bi se zamčilo da se e, sklopljeni sporazumi u istinu provode. Jesu li arapske zemlje spremne sudjelovati e, u tom smislu da pruže jamstvo da će se sporazumi u istinu poštivati. Imam i druga pitanja, ali mislim da vam i kolege žele postaviti neka pitanja, pa vam zahvaljujem sada i e, unaprijed vam zahvaljujem na odgovorima. Hvala sada ime kluba zastupnika Pučana. Dajem riječ gospodinu Peterleu. Mm, poštovani članovi zaslanstva, uvaženi kolege, U ime Kluba zastupnika Europskih pučana želim vam dobrodošlicu u naš odbor. Koristim priliku da izrazim sučut zbog događaja u Meki. Hvala vam što ste nam mm, dali poruku mira. Mir je vrijednost koja nas sve ujedinjuje. I smatram da je jako dobro da imamo ovu međuparlamentarnu razmjenu mišljenja. Hvala vam i što ste vrlo otvoreno govorili jasno o svemu onome, o svim podacima koji su nam potrebni da saznamo što se točno događa u Saudijskoj Arabiji. Hvala vam i što pomažete izbjeglicama iz Jemena i Sirije. I naravno i mi bismo htjeli pronaći političko rješenje. U rezoluciji koja je nedavno usvojena naglasili smo potporu da se uspostavi poseban odnos i zanima nas što je Saudijska Arabija spremna učiniti kako bi se riješili e, uzorci ove krize. To moramo učiniti ako želimo pronaći e, rješenje za e, problem izbjeglica. Hvala ime kluba zastupnika socijalista, kolegica Gomeš. Hvala vam. dobrodošli. Što ćete reći onima koji smatraju da je Saudijska Arabija dio problema umjesto da bude dio rješenja. Posebice kad je riječ o financiranju terorističkih skupina. To se naravno ne odvija preko e, vladinih kanala, već kroz privatne e, izvore koji se ne kontroliraju kako treba. Ako putujete u regiju, a ja sam putovala i po Iraku i u Jordanu, u Libanonu i u Libiji. Jako puno čujete o tome da Saudijska Arabija nije dio rješenja, već da je dio problema. Da financira najekstremnije, najekstremnija stajališta, vjerska stajališta, te naravno da neprijateljstvo s Iranom ima također ulogu u svemu onome što se događa u e, Jemenu, Bahreinu i Siriji. Bila sam u Saudijskoj Arabiji, bila sam e, posljednja izvjestiteljica e, za to i moram zahvaliti brojnim e, zanimljivim osobama koje sam susrela u Saudijskoj Arabiji i tada sam uspjela shvatiti mnoge proturječnosti. Divim se posebice ženama u Saudijskoj Arabiji koje žive u e, vrlo represivnom sustavu i tu ne govorim samo o pitanju vožnje, već načinu na koji se muškarci odnose prema ženama, što krši i njihova prava žena i prava kao građanke. Zatim, malo prije smo razgovarali o Raifu Badawiju, um, ponosnom aktivistu koji se bori za svoja prava. Zatim situaciju mladog gospodina Alija Al-Nimra, kojem prijeti smaknuće i, i pribijanje na križ. Ja se nadam da se to neće dogoditi i da ćete vi e, imati utjecaja i uspjeti to spriječiti jer će to biti vrlo negativno za reputaciju Saudijske Arabije. Tako da znam da postoje velike proturječnosti u vašem društvu ali sve više sumnji oko uloge Saudijske Arabije u regiji i iza regije. Vidite i uh, ISIS je već u, u Libiji. Tako da, što ćete odgovoriti onima koji kažu da je Saudijska Arabija dio problema, a ne rješenja? I na kraju, čao Stanok. Hvala vam. Želim vam e, dobrodošlicu, potpredsjedniče, i u ime mojeg kluba i želim izraziti sučut obiteljima e, žrtava. Saudijska Arabija je pod nadzorom danas više nego ikada i zbog sigurnosnih politika i zbog unutarnjeg upravljanja te situacije sa ljudskim pravima. Reputacija u inozemstvu je miješana. Saudijska Arabija se kritizira zbog toga što pruža podršku e, džihadistima u Siriji i zbog toga što ne e, prihvaćate izbjeglice, iako ste potpisali e, konvenciju o izbjeglicama, iako ste i dali nekakav status izbjeglicama. A opet s druge strane neki vam čestitaju zbog toga što podržavate vladu Al-Sisija te kraj režima muslimanskog branstva u Egiptu. Isto tako branite legitimnu vladu u e, Tobruku u Libiji. Tako da to je vrlo složena e, slika kad je riječ o vanjskoj politici Sjevernoafričke zemlje i zemlje Bliskog istoka su trenutačno u vrlo opasnoj situaciji nakon svega što se dogodilo e, nakon arapskog proljeća i intervencije, intervencije zapadnih zemalja u e, Libiji i Iraku. A što se tiče Jemena, e, nažalost, previše je civila poginulo za vrijeme bombardiranja civilni e, e, građanski rat u e, Siriji je doveo da dakle 250 tisuća ljudi koji su poginuli i tek sada vidimo približavanje Zapada i Rusije i Irana u rješavanju velike prijetnje ISIS-a te u cilju sprječavanja daljnjeg egzodusa izbjeglica u susjedne zemlje. Turska i Saudijska Arabija moraju shvatiti da je vaš neprijatelj Asad preživio iznad svih očekivanja i da će se morati sklopiti privremeni e, sporazum sa, e, uz pomoć, uz pregovore s Rusijom. I mislim da biste vi e, i Turska trebali biti dijelom tih pregovora. Na kraju pozivam vas da zatražite od vašeg kralja milost u slučaju Alija Al-Nimre i Rajfal Badavija i naravno jedno od najvažnijih inicijativa, dakle mm, to je inicijativa za mir između Palestine i Izraela i mm, taj paket treba se vratiti na pregovarački stol, tako da tu očekujem i isto vašu podršku. Hvala vam. Herr Buchner. Auch ich möchte mich sehr bedanken. Ja želim zahvaliti e, što ste iz spremnosti došli e, razgovarati s nama o važnim pitanjima. E, već je e, rečeno nešto o tome. Zanima me kako vi vidite novu ulogu Irana na Bliskom istoku nakon potpisivanja sporazuma sa Iranom. Ako je moguće, također bi me zanimalo da nam kažete koje su točne brojke e, što se tiče izbjeglica koje ste primili iz e, pojedinih zemalja. To je vrlo važno e, za radi diskusija, rasprava koje se o tome vode i u javnosti, između ostalog i u mojoj zemlji. I još jedno važno pitanje, postoje optužbe zbog e, masovnog kršenja e, ljudskih prava, e, to su i optužbe UN-a, preko 2000 civila je ubijeno, a 4000 je bilo ozlijeđenih prema izvješćima UN-a, oko 86% svih tih smrtnih slučajeva u ovom ratu u Jemenu su bili civili E, dakle to su bile žrtve bombardiranja od strane e, Saudijske Arabije. Postoje izvješća da su ciljevi bombardirane bili škole, bolnice, civilna infrastruktura, također i jedan izbjeglički logor. E, nadalje objekti za vodoopskrbu opskrbu električnom energijom i tako dalje. Bio bih vam zahvalan kada biste nešto rekli u vezi sa tim optužbama od strane UN-a. I još jedno važno pitanje, što činite i što ste do sada učinili kako bi se okončao rat, osobito zašto je inicijativa Omana e, završila neuspjehom u tom pogledu. Hvala vam. Thank you very Carver. Hvala vam sada gospodin Carver. Hvala. I želim vam do, dobrodošlicu. Ja vam također izražavam sučut zbog nedavnih događaja u Meki i znam da jako puno toga vaša država poduzima kako bi se um, spriječili ovakvi događaje i zemlje članice i europske institucije su e, koncentrirane na trenutačnu izbjegličku krizu te dolanske iz uh, bliskoistočnih zemalja i sjevernoafričkih zemalja. Pozdravljam to što ste prihvatili izbjeglice iz Sirije i Jemena. Znam da imate e, klimatizirane kampove šantore za prihvat izbjeglica. Možda biste mogli prihvatiti i veći broj izbjeglica. No, mene posebice zanima tragedija koja se odvija u Jemenu. Stoga imam nekoliko pitanja za vas. Možete li reći što Saudijska Arabija planira učiniti kako bi se izvukla iz eh, sukoba u Jemenu? Zatim kakve planove imate za razdoblje nakon sukoba kako bi se izbjegao eh, politički vakum koji bi, kojega bi mogli iskoristiti fundamentalisti. Možete li također komentirati e, činjenicu hoće li Jemen ostati dakle, funkcionirajuća država ili smatrate da bi se moglo dio odvojiti. I na kraju pridružit ću se kolegama i zatražiti milost e, od strane kralja prema dvojci mladića. Yes, uh, thank you very much. Uh, one question, uh, Gospodin Galer, hvala vam. Ako bi se organizirala međunarodna konferencija za rješenje problema uh, sirijskog sukoba, biste li sjeli za stol na kojem bi sjedili SAD, Rusija, Evropska unija, Turska, Iran i vaša zemlja? Bili to bio okvir unutar kojega biste željeli surađivati? I prema vašem mišljenju, koji bi okvir bio najbolji za rješavanje napetosti i izgradnju dijaloga s Iranom. To je nešto što mi izvana gledamo sa sve većim nemirom. Bojimo se sukoba u budućnosti. I što mislite koji bi bio najprimjereniji okvir? Osudili ste i Asada i uh, Isisa i ja se slažem sa vašim stajalištem. No, što mislite? Ondakle dolaze e, njihove financijska, njihova financijska sredstva. Možete li reći da ništa tih sredstava ne dolazi iz e, Saudijske Arabije i njezinih građana? Kada dolazim iz e, zemalja poput Tunisa ili Pakistana, a tamo često putujem, mnogi kažu da novac za radikalne imame i džamijem dolazi upravo iz saudijskih izvora. Smatrate li da takva reputacija koristi vašim interesima? I ako da, ako stvarno novac dolazi iz vaše zemlje, smatrate li da to pridonosi pomirenju i miru u zemljama e, koje sam spomenuo? Hvala vam. Hvala, Žilj Parnjo, gospodine predstavajući, gospodine potpredsjedniče. Prije svega dopustite mi da također iskažem sučut zbog tragičnih događaja u Meki prije nekoliko dana. Saudijska Arabija je jedna od velikih regionalnih e, sila na Bliskom istoku, kako je rekla gospođa Lio-Marie. Ta geopolitička ravnoteža se, čini mi se, pretvorila sa sklapanjem sporazuma o Iranu. Prema tome, iz toga proizlazi nekoliko pitanja, s obzirom da tu novu situaciju. Prije svega dolazi do utrke, e, naime trebamo li se bojati utrke u naoružanju? Na nedavnom intervju na BBC-u Princ e, je rekao da ako se sklopi sporazum o nuklearnom programu s Iranom, da bi i ostale regionalne sile mogle zatražiti da imaju vlastiti nuklearni program. Zanima me kakva je sada situacija. Drugo, nakon povratka na regionalnu scenu e, Irana, što mislite kakav bi mogao biti modus vivendi sa, e, između Saudijske Arabije i Irana? Imam još jedno pitanje, e, dakle što se tiče ovog priljeva izbjeglica bez presedana ovdje u Europi slijedom sukoba u Siriji, ali isto tako i Iraku te zbog određenih e, diktatorskih režima, posebno pritom mislim na Južni Sudan i Eritreju. Svi kažu da će ta situacija potrajati. Ovdje su se mogli čuti brojni ljudi koji su rekli da zaljevske zemlje ne prihvaćaju dovoljno izbjeglica iz Sirije malobrojni znaju da Saudijska Arabija nije potpisnica Ženevske konvencije iz 51. godine, prema tome tamo ne postoji status izbjeglice i zato nije mm, moguće niti popisati izbjeglice. Možete li nam reći što poduzima vaša zemlja u prihvatu izbjeglica, ako, ako to postoji, dakle slijedom ovog sukoba i nadalje na temu migracija, mi se ovdje zalažemo za to da se organizira jedna svjetska e, konferencija o izbjeglicama prema istom modelu e, kao što će biti održana u Parizu na temu klimatskih promjena. Dakle, mislim da bi trebalo pronaći rješenje na svjetskoj razini i zanima me kakav je stav Saudijske Arabije s obzirom na tu inicijativu da se organizira međunarodna konferencija na temu izbjeglica. Hvala gospodin Van Orden. Hvala vam. Mogu li vas pitati smatrate li ješ direktnom prijetnjom sigurnosti Saudijske Arabije i što je još potrebno učiniti kako bi se taj problem riješio kako bi ih se pobjedilo. I što mislite kakav će to učinak imati na sukob u Siriji? I mogu li vas još pitati koji biste savjet dali kako bi se stabiliziralo stanje sa arapskim stanovništvom u području Surije, Sirije? kako izbjeglice više ne bi dolazilo ovako velikim valovima do Europe. A koji biste savjet dali nama da bolje integriramo muslimane koji su u velikim brojevima emigrirali u uh, europske zemlje i to posebice u proteklih nekoliko mjeseci. Hvala vam, ekscelenciju izvolite, vi imate riječ. Uh, Većina pitanja može se kategorizirati uh, zapravo u nekoliko skupina. Ako mi dopustite, ja ću zatražiti od svojih suradnika da mi pomognu odgovoriti na neka od pitanja. Krenut ću od pitanja Jemena, situacije u Jemenu, ako mi dopustite. Ako mi dopustite, ja neću sada reći na čije pitanje odgovaram, nego ću odgovoriti odjednom na sva pitanja na temu Jemena. Mislim da mi je jednostavno lakše da ih tako grupiram u tematsku cjelinu. Što se tiče broja ljudi koji se vraćaju iz Jemena zahvaljujući potpori koju je Saudijska Arabija pružila legitimnoj vladi, htio bih reći sljedeće. Želim naglasiti da bi stvarno pitanje trebalo biti e, koliki smo broj ljudi zaustavili, odnosno koliko smo ih uspjeli zadržati u Jemenu. Što smo mi poduzeli u Saudijskoj Arabiji i na koji način je koalicija dala potporu e, legitimnoj vladi. Dakle, mi smo to poduzeli kako bismo spriječili masovni priljev izbjeglica e, kao što smo vidjeli u Siriji. Nemam točne brojke, ali ne radi se o milijunima ljudi koji su izbjegli kao što je slučaj u Siriji. Dakle, deset niti 10 milijuna, niti 2,5 milijuna koliko imamo u Saudijskoj Arabiji, niti 6 ili 4 milijuna u drugim arapskim zemljama. Drugim riječima, mi smo pomogli svima onima koji su živjeli u blizini granice u Jemenu da se vrate. Vlada je ponovno počela preuzimati kontrolu, paravojne snage se povlače i velik broj mjesta koja su bila pod okupacijom paravojnih snaga Hutija sada su oslobođena a oružane snage koje su prijetile građanima Jemena, kao što je bio slučaj u Siriji, neutralizirane su i uništene. Tako da se to ne bi koristilo protiv naroda. Ove brojke koje su iznesene vezano uz žrtve da smo mi odgovorni za 2000 žrtava smrtnih slučajeva. Dakle, htio bih reći da se Saudijska Arabija pridržavala međunarodnih e, zakona i propisa. Mi nismo ušli u tu zemlju, niti smo imali interesa u tome da uništimo infrastrukturu u Jemenu. Mi smo bili tamo kako bismo podržali, odnosno kako bismo neutralizirali snage koje su prijetile e, jemenskom narodu i e, regiji. E, dakle, mi smo isključivo gađali vojne objekte, platforme za lansiranje rake, projektila. Da kako u svakom vojnom sukobu ima žrtava, ali mi smo postupali vrlo pažljivo. Vlada je izjavila da su poduzete sve mjere kako bi žrtve bile svedene na minimum. Što se tiče potpore koju smo dali Jemenu i svega što smo poduzeli u svrhu izlaska iz Jemena, dakle naša izlazna strategija iz Jemena svodi se na to da se zapravo to je sve u sklopu rezolucije Vijeća sigurnosti 2216, a to znači da Huti moraju predati svo oružje i napustiti konfiscirana područja te napustiti gradove koje su okupirali vojnom silom. Dakle, rezolucija je u tom smislu vrlo jasna. Mi nemamo nikakav interes u tome da ostanemo u Jemenu. Mi ne želimo mi se ne želimo miješati u njihove interne poslove, nitko ne želi podjele u Jemenu. Mi smo bili predani e, na konferenciji u Rijedu u organizaciji međunarodnih e, različitih političkih grupa u Jemenu i mi smo tu jasno rekli da smo za jedinstveni Jemen i za saveznu vladu. Mi ćemo podržavati jemenski narod da živi mirno i u skladu sa svim ostalim skupinama. Čim se e, rezolucija 2216 provede u dijelo, mi nećemo imati više nikakav interes u tome da se zadržavamo u Jemenu. Za nas je to vrlo jasno. Dakle, što se tiče naše pozicije e, vezano uz situaciju u Jemenu. Ako mi dopustite, sada ću prijeći na sljedeću tematsku cijelinu, a to je Sirija. Dakle, tu je bilo pitanje je li Saudijska Arabija dio uzroka, je li ona uzrok djelomično situacije u Siriji. Drugo pitanje bilo je podržavamo li mi razne vjerske skupine u Siriji pa i Daesh i jesmo li e, zapravo mi e, razlog što, nas, što se nastavljaju problemi s Daješom. Ta ideja, neću to nazvati optužbama, ne stoji. Saudijska Arabija je jedna od prvih zemalja koja je pogođena terorističkim napadima. Također smo bili jedna od prvih zemalja koja je Daješ nazvala terorističkom skupinom. Mi smo sudjelovali u svim naporima u borbi protiv Daješa, e, dakle putem vojnih intervencija. Saudijska Arabija je poduzela sve moguće napore kako bi sudjelovala u međunarodnim nastojanjima da se dođe do političkog rješenja u Siriji i to od prvoga dana u sklopu pregovora u Ženevi u prvom krugu. Nadalje, za vrijeme našeg e, pokojnog kralja Abdullaha mi smo bili e, jedna od prvih zemalja koja je poslala, uputila sugovornike koji su nastali pregovarati sa predsjednikom Asadom da ne koristi silu protiv svojih građana i da sluša razum, a da ne dovede zemlju u ovakvu situaciju kako bi Saudijska Arabija mogla podržavati terorističke skupine ako je sama e, žrtva takvih skupina i zapravo apelira na to da međunarodne organizacije e, djeluju, da se osnuju međunarodni centri. Mi dajemo donacije u iznosu od milijuna dolara kako bismo se borili protiv tih terorističkih organizacija. Dakle, ne radi se samo o Daješu, nego i drugim paravojnim i terorističkim skupinama. I mi smo tražili da se one stave na popis e, kriminalnih e, zločinačkih organizacija. Dakle, prema našem zakonu svaki građanin koji sudjeluje, putuje ili čak iskazuje simpatije prema nekoj od tih skupina, e, smatrat će se da krši naše zakone i e, protiv takve osobe bit će pokrenut kazneni postupak, odnosno kazneni progon. Saudijska Arabija je donijela vrlo stroge zakonske propise što se tiče pregleda i ulaženja u trag tijeku novca kako se novac ne bi prebacivao na račun neke od tih organizacija. Dakle, ako ja e, uplatim novac sa jednog računa, čiji sam ja vlasnik, na drugi, čiji sam također vlasnik, prije nego što prebacim tisuću reala, to je možda nekih 300 dolara, na drugi račun e, moram dati obrazloženje zašto, e, kako, čak i ako se radi o mom vlastitom računu, moram dati broj računa i tako dalje. Prema tome mi imamo vrlo stroge zakone u tom smislu i mi možda čak imamo najstroži sustav za praćenje financijskih tokova u regiji. E, dakle, to bi bilo ukratko što se tiče našeg angažmana u borbi protiv Daesha i drugih zločinačkih organizacija do danas, a danas smo uhvatili jednu čeliju u Rijadu pod vodstvom Daesha. Naši ljudi su su žrtve, naše džamije su meta tih ljudi, njima nije za, niti jedno mjesto sveto, čak niti mjesta gdje se ljudi dolaze moliti. Dakle, oni napadaju i sun, sunitske i šijetske džamije i dakle, svi su do sada već bili njihove žrtve. E, kakvog bismo mi interesa mogli imati u tome da podržavamo te ljude? Mi smo zemlja koja želi mir, mi želimo živjeti u miru, mi imamo normalne obitelji koje žele odgajati svoju djecu i žele sudjelovati u blagostanju naše, naše zajednice. Da, postoje razlike, to je istina, mi dolazimo iz jedne druge kulture, imamo drugačiju vjeru, ali mi, mi smo narod koji se zalaže za mir mi imamo obitelji kao i vi i želimo isto našim obiteljima kao i vi, želimo da se naša zemlja razvija. Nas e, ne zanima sukob. Nikad tijekom svoje 85-godišnje povijesti nismo sudjelovali ili intervenirali u nekom sukobu ili ratu u regiji. Mi smo u našoj nacionalnoj politici oduvijek inzistirali na tome da se ne želimo miješati u unutarnje poslove niti jedne druge zemlje. Što se tiče rješenja za situaciju u Siriji i jesmo li spremni sudjelovati u međunarodnim naporima da se iznađe rješenje, mogu samo reći da, naravno da smo zainteresirani. E, zainteresirani smo za sudjelovanje u bilo kojim međunarodnim naporima da se riješi to pitanje. Mi želimo da se zaustavi krvoproliće, da se zaustave masakri e, nad sirijskim narodom. Mi nismo sretni zbog trenutne situacije, zbog onoga što prolaze naši braća i sestre. Što se tiče platforme, ona već postoji, već imamo Ženevu 1. Ono što jedino preostaje jest e, politička volja međunarodne zajednice da se uključe kao posrednik i da se isto tako provedu zaključci sa pregovora u Ženevi. Ehm, razgovarao sam sa ekscelencijom jutros eh, i raspravljali smo kako bi se moglo posredovati jer zapravo putem posredovanja moglo bi se i tim suprotstavljenim stranama pomoći da dođu do rješenja. Ali situacija će biti vrlo loša ukoliko međunarodna zajednica omogući da Bašar al-Assad e, sudjeluje u iznalaženju rješenja. Kako ćete uvjeriti sirijski narod da će on sudjelovati u iznalaženju rješenja nakon što je pobio stotine tisuća ljudi, nakon što je stotine tisuća ljudi stradalo zbog njegove agresije. E, mi vam možemo pružiti jamstvo da se Saudijska Arabija nalazi kao predvodnik u svim naporima da se iznađe rješenje za probleme u Siriji i za sve međunarodne sukobe. Dakle, mi smo spremni pomoći da se e, dođe do mira bilo gdje u svijetu. Što se tiče omanske vlade njihovih napora, nema tu ništa konkretno. to se ne tiče nas, to se tiče Jemena. Ako se u Jemenu, ako se u Jemenu dogovori rješenje, mi nemamo s time ništa. Mi smo došli kako bismo, mi smo nastupili kako bismo omogućili vladi da preuzme svoju odgovornost i kako bi se stalo na kraj zloporebi ovlasti od strane paravojnih snaga i da se zaustavi intervencija i da se spriječi da oružje dođe u krive ruke kako ne bi došlo do krvoprolića što se dogodilo u Siriji. Dakle, to je bila naša uloga u Jemenu. Mislim da sam odgovorio na e, dvije najvažnije teme, to su Sirija i Jemen. A, vezano s pitanje što možemo učiniti kako bismo spriječili priljev izbjeglica i što arapske zemlje mogu poduzeti u tom smislu. Odgovor je vrlo jasan. Zapravo, moj glavni odgovor bio bi da treba zaustaviti proliče i da treba omogućiti ljudima da se vrate u svoje domove. To smo mi pokušali postići u Jemenu. Bez toga postoji bez toga će ljudi morati otići iz Sirije jer neće imati razloga da ostanu. Sada je tamo vlada kaos, nitko ne zna tko, gdje, zašto. Sirija, Sirijom vlada kaos i mislim da vlada trenutno ima kontrolu nad oko 5% teritorija. Zato međunarodna zajednica mora preuzeti inicijativu i kao što sam čuo od ekscelencije, da, čitava međunarodna zajednica se mora uključiti. Da, to je istina. Čitav svijet se mora uključiti u iznalaženje rješenja, jer bez dogovora međunarodne zajednice i bez e, aktivne uloge uvjeren sam da se neće doći do rješenja. A koliko arapske zemlje mogu učiniti i što još mogu učiniti? Mislim da ljudi ne bi htjeli, mislim da ljudi žele živjeti u zemljama koje su blizu Sirije, Libanona, i, e, u, Libanonu, Jordanu i tako dalje. Međutim, te zemlje ne žele primati više izbjeglice. Oni ne žele doći u našu zemlju, iskreno vam kažem, jer je to e, daleko od, e, od njihove zemlje. No, mi smo prihvatili sve koji su došli k nama, nismo nikoga odbili, mi čak ih ne nazivamo izbjeglicama, primili smo sve, međutim problem je u tome što oni žele otići, oni imaju neke svoje snove i zato se i događa to da dolaze ovamo. Iskreno rečeno, mi smatramo da je jedino rješenje da se riješi sukob i da e, dakle se naprosto zaustavi odlazak e, ljudi. Samolit e, ću kolegu da da odgovor na pitanje koje je postavila zastupnica Gomeš, a to, da je, a to je da je Saudijska Arabija dio problema, da podržava terorizam i bila su još neka pitanja vezano uz E, rivalstvo između Saudijske Arabije i Irana i kakav je položaj žena u Saudijskoj Arabiji u smislu e, ljudskih prava i njihovih e, i uvjeta u kojima žive. Ako mi dopustite da ću riječ kolegi. Dakle, vezano za ova pitanja davanja potpore Saudijskoj Arabiji i ženskih prava, dajem riječ kolegici. E, prije svega dopustite mi da vam zahvalim što ste nas e, pozvali. Veliko nam je zadovoljstvo što smo se mogli odazvati vašem pozivu. Ova rasprava je izuzetno zanimljiva. E, ja ću u osnovi ponoviti ono što je već rečeno, a to je da Saudijska Arabija osuđuje najoštrije terorizam i sve oblike terorizma. Nema nikakvog opravdanja za terorizam. E, kralj Abdullah, e, dakle naš pokojni kralj, jasno je kazao da terorizam ne pripada nekoj kulturi, vjeri ili političkom sustavu. Isto vrijedi za našeg ministra islamskih poslova koji je rekao da je trenutak da svi intelektualci, akademici i mislioci pokažu odgovornost prema prosvjetljenju ljudi, posebno mladih ljudi, te da ih se zaštiti od takvih devijantnih ideja. Ekstremističke ideje su rezultat individualističkog načina razmišljanja eh, koje nema nikakve veze sa stvarnim islamom. Islam je jedna miroljubiva religija i mnogi su to već rekli ja to sada još jedan put ponavljam, dakle islam je u svom istinskom pravom obliku miroljubiva religija, to je religija današnjice, sutrašnjice i jučerašnjice, fleksibilna je i prilagođuje se modernim vremenima. Međutim, da, bilo je zlouporaba islama, neki daju vlastita tumačenja e, Kuranu, i vjerskim knjigama ili pak e, tumače značenje i iskrivljavaju e, islamske vrijednosti i ideologiju. Opasnost je u tome što neki poučavaju taj iskrivljeni islam djeci u školama i treba naglasiti da su to e, zapravo, za to su krivi pojedinci, a ne vlade. Međutim, upravo se najviše čuju takvi manjinski glasovi. Pozitivno je što je vlada svjesna takvih e, krivih tumačenja i ekstremističkih ideologija i zato postoje nastojanje da se ti ljudi pronađu i da se e, omogući, da im se onemogući pristup mladima. Isto tako se radi na tome da se izmjeni školski nastavni program kako bi se omogućilo da se shvate pitanja suvremenog svijeta i kako bi se stavio naglasak na umjerenost u vjeri, kako bi se e, smanjila mržnja što vodi do ekstremističkih ideologija i upravo zato smo se i bavili pitanjima dakle e, dakle nismo htjeli da se stipendije e, daju samo zato da bi ljudi otišli vani, nego i tako zato da prošire e, svoje vlastite horizonte. Isto tako im je imamo i rehabilitacijski centar e, koji je upravo osnovan kako bi se pokušali preobratiti oni čiji su umovi zaraženi Isto tako mi to emitiramo i na našim e, televizijskim kanalima, dakle mi shvaćamo da problem postoji i borimo se protiv njega. Hvala. A što se tiče pitanja nuklearnog programa? Ja bih također zamolio jednog od kolega da odgovori na pitanje o sporazumu s Iranom. Te što mislimo o tom sporazumu? te o ulozi i Irana, ulozi Irana. Izvolite. Hvala lijepo. E, zahvaljujem što ste nas pozvali u Europski parlament. E, postavili ste mi pitanje o našem odnosu s Iranom. Povijesno gledano odnosi nisu bili loši dok se Iran zanimao za razvoj svoje vlastite zemlje. Osnovni problem u našoj regiji i vodeća uloga Irana na štetu arapskih zemalja i unutarnje sigurnosti Saudijske Arabije. Dakle, Iran se upliče u Siriji, Iranu i Jemenu. Kao što znate, nacionalna sigurnost Saudijske Arabije temelji se velikim dijelom na načelu održavanja Jemena u e, stabilnosti i neovisnosti kako bi se, kako ne bi bilo uplitanja u e, tu zemlju, kako ne bi bilo dakle podjela. E, što se tiče ovog dogovora sporazuma s Iranom, mi smo ga pozdravili, međutim, Iran se treba više baviti razvojem vlastite zemlje i prestati se miješati u unutarnja pitanja susjednih zemalja. Ovaj sporazum ne bi trebao poslužiti kao izgovor Iranu da destabilizira regiju. Upravo je uloga, upravo je to uloga Irana. Svi problemi u regiji su e, posljedica uplitanja Irana u Bahrajnu, i u Siriji, Iraku i sada u Jemenu. Ako se Iran neće miješati, ne bude miješao u unutarnje pitanja te zemlje, onda će i regija biti stabilna. I to je naš cilj, to je ono što mi želimo i zato tražimo od Irana da se ne miješa u unutarnje pitanja drugih zemalja. Nažalost, nemamo odgovarajućeg sugovornika u iranskoj vladi. Sada ću se osvrnuti na optužbe e, temeljem kojih Saudijska Arabija navodno financira terorizam i da novac tih skupina dolazi iz Saudijske Arabije. Nema nikakav e, dokaz e, za tako što, za takve optužbe. E, što se tiče financijskih transakcija, mi imamo vrlo stroge zakonske propise. Nikakve, nikakva nikakav financijski transfer ne može izaći iz teritorija Saudijske Arabije bez vrlo, da prođe vrlo strogi postupak kontrole. Nema nikakvog dokaza da je Saudijska Arabija na popisu zemalja koje financiraju terorizam, dakle to je američki popis za razliku od Irana. E, neke zapadne vlade nisu mogle to dokazati i nije bilo nikakvih konkretnih dokaza ili dokumenata. Naprotiv, Saudijska Arabija sudjeluje u borbi protiv terorizma i mi vrlo strogo sankcioniramo bilo kakav oblik financiranja terorizma. Hvala. Hvala i ja bih na kraju vas zamolio da ponovite našu molbu ministru vanjskih poslova da se obrati mm, odboru za vanjske poslove čim bude mogao. Hvala vam. Hvala vam, dame i gospodo. Uh, the next uh, point on the agenda Sljedeća točka dnevnog reda je kratko izvješće o ad hoc izaslanstvu odbora AFET u Srbiju i na Kosovo od 23. do 25. rujna. Thank you. C'est euh, la délégation euh, de la... Dakle, to je izaslanstvo odbora za vanjske poslove koje je bilo posjet u Srbiji i Kosovu e, prošli tjedan. Imali smo taj službeni put zajedno, to smo organizirali zajedno sa kolegama iz pododbora za ljudska prava u Beogradu. Ako mi dopustite, lijepo vas molim. Dakle, upravo sam e, govorio o posjetu Beogradu i Prištini. Dakle, ovaj posjet se odvio u jednom vrlo zanimljivom trenutku. S obzirom na migrantsku krizu. I dakle, migranti su upravo bili glavna tema i pitanje o kojem se najviše raspravljalo u Srbiji. I o tome smo razgovarali sa sugovornicima, bilo da je riječ o ljudima iz nevladinih udruga, e, sa predstavnicima medija ili pak s političarima. Posebno predsjednik parlamenta, predsjednik vlade, naši kolege zastupnici i e, pučki pravobranitelj. U Beogradu smo također otišli u posjet infocentru. Taj posjet je organizirala općina i volonteri. E, dakle, to su, tu, se, tu su bili, to je bilo za tražitelje azila. Isto tako smo otišli u jedan dio grada, dakle u Beograda, gdje su e, gdje se nalaze izbjeglice u šatorima dok čekaju na rješenje jer 99,99% ljudi koji dođu na teritorij Republike Srbije imaju namjere samo proći kroz Srbiju. Bilo je samo 600 zahtjeva za azilom u Srbiji tijekom čitavog razdoblja. E, dragi kolege, posebno kolege iz kluba zastupnika Pučana, mi smo dakle konstatirali da je veći dio izbjeglica iz Iraka i Afganistana, a ne iz Sirije, dakle to je neki, neki opći trend koji se koji, koji je potvrđen što se tiče naše kontakta sa vlastima, želim čestitati, mi smo čestitali naime srpskim vlastima na upravljanju tim migracijskim priljevom, priljevom migranata. U četvrtak e, ujutro smo imali jedan e, sastanak koji je bio vrlo napet jer je to bilo nekoliko sati nakon što je došlo do porasta napetosti između Hrvatske i Srbije, imajući u vidu blokadu na granici ne samo kamiona, nego isto tako i pojedinaca. I dakle, to se odvilo u jednom ozračju koje se rijetko vidi u razgovorima e, među diplomatima, a čak i među političarima. No, imali smo mogućnost e, razmijeniti mišljenja sa svim kolegama na tu temu. Dakle, osim pitanja migracija, kao što sam rekao, to je bila tema o kojoj se najviše raspravljalo. E, svi naši sugovornici u Srbiji rekli su da imaju velika očekivanja kada je riječ o otvaranju pregovaračkih poglavlja i da kako e, i što se tiče napretka u dijalogu s Prištinom. Imajući u vidu susret e, sa predstavnicima medija i važnost e, reforme pravosuđa, o čemu smo razgovarali i s ombudsmanom, to je možda bio jedan od najzanimljivijih susreta. E, dakle, s obzirom na to postoji percepcija da je otvaranje poglavlja 23 i 24 nešto što bi moglo pomoći u provedbi reformi. Tijekom e, razgovora s ombudsmanom mi smo ponovili potporu svih e, klubova zastupnika e, njegovom radu jer nedavno je bio pod pritiskom i čak i je bio i žrtva napada predsjednika vlade. Od nedavno je spostavljen dijalog između ombudsmana i predsjednika vlade pa su se stvari smirile barem u javnosti. Jer je i taj dijalog bio pomalo agresivan. E, članovi, samo su članovi odbora AFET otišli dalje u posjet Prištini. Mi smo na sjeveru Kosova, dakle ušli i i tamo smo vidjeli neke rezultate dijaloga između e, Prištine i e, Beograda, to je dakle integrirano upravljanje granicama, dakle tu je e, kosovska policija na graničnom prijelazu, Eulex je u ulozi e, savjetnika, dakle u savjetodavnoj ulozi, tako da je tu došlo do promjene statusa i tu smo razgovarali o tome kako se odvija prelazak granice i na koji način se ubiru porezi e, koji, koji pomažu lokalnim proračunu. Naši sugovornici u Prištini pokazali su veliki interes za e, sporazum od 20. kolovoza i posebno za pitanje o o udruzi, odnosno zajednici srpskih općina. E, to je pitanje o kojem se najviše raspravljalo, dakle tu je bilo napetosti kada je Isa Mustafa bio u parlamentu kako bi to predstavio prošlog tjedna, jer predsjednik vlade treba parlamentu predočiti sporazum, e, bacili su, gađali su ga jajima, oporba je bila iznimno napeta, e, srećom mogli smo se sastati sa svim strankama, kako e, sa vladajućima, tako i sa oporbom, tako da smo mogli čuti njihove stavove vezano uz tumačenje za e, taj sporazum e, koji se odnosi na zajednicu srpskih općina. U Beogradu je e, dakle najvažnije pitanje i ono što su najviše tražili bilo otvaranje poglavlja 23 i 24. Na Kosovu su insistirali na liberalizaciji viznog režima, to su svi istaknuli ima još kriterija, oko 95, 8 od 95 kriterija koje treba ispuniti da bi se zaključilo ovo poglavlje. Dakle, to su nam istaknuli sugovornici e, na Kosovo. Mislim da je da se posjet odvio u jednom vrlo zanimljivom i napetom trenutku, e, ali vrlo smo dobro surađivali s kolegama ispod odbora DROA i veći dio mi kao članovi odbora AFET, većinom smo bili i članovi odbora druga. Sada ću dati riječ Toninu Piculi koji je bio s nama i koji je bio u sastavu izaslanstva Tonino. Izvolim da gospodin Radoš. Upravo ste. Premda je posjet Beogradu i Prištini doista bio uokviren događajima vezanim za eskalaciju izbjegličke krize treba ipak pored toga naglasiti da smo posjetili dvije zemlje i to je naš bio primaran cilj koje su u različitim fazama približavanja Europskoj uniji s kojom obje razvijaju intenzivan dijalog. Međutim, za njihovu europsku perspektivu jednako je važan i njihov međusobni dijalog. Stoga smo pozdravili dogovor 25. kolovoza kao važan primjer pregovaračkog napretka. Srbija je u očekivanju otvaranja prvog pregovaračkog poglavlja, što svi iščekujemo jer će to biti i početak perioda u kojem će se znatno organiziranije pratiti ono što se u Srbiji događa a Kosovo je uspostavom specijalnog suda za ratne zločine napravilo važan korak naprijed i nemojmo zaboraviti da je i potpisan u međuvremenu ugovor o granicama sa Crnom Gorom. Javna podrška članstvu u Europskoj uniji snažna je u obje države. Međutim, jednako tako obje zemlje moraju nastaviti napore u borbi protiv korupcije pogotovo na visokom nivou, slobodu medija koja u ovom trenutku ne zadovoljava europske standarde, neovisno o strukturi vlasništva ili upravo zbog toga. Jednako tako osobito je značajno pratiti izgradnju funkcionalnih demokratskih institucija, o čemu nam je posebno skrenuo pozornost gospodin Saša Janković, ombudsman, Riječ je o uspostavi civilnog nadzora nad obavještajnim službama i represivnom aparatu. I na kraju, za razliku od Srbije gdje je oporba izrazito oslabljena, na Kosovu oporba sve jače artikulira nezadovoljstvo vladom. Mislim da osim što je jedno i drugo legitimna karakteristika demokratskog društva i u Srbiji i u Kosovu s jedne strane slabost oporbe, a s druge strane nezadovoljstvo oporbe signalizira i moguću političku nestabilnost u skoroj budućnosti. Zahvalio bi se svima koji su pripremali naš posjet Srbiji i Kosovu. Hvala. Radoš. Hvala gospodin Radoš. Hvala lijepa gospodine e, predsjedavajući. Ovaj naš posjet je bio u okolnostima koji su obilježili veliki e, pritisak izbjeglica i makar su napravljene neki pomaci ponajprije donošenje zakona o uspostavi specijalnog suda, zatim sporazum od 25. i kolovoza sporazum o normalizaciji razgraničenju sa Crnom Gorom koje je Kosovo postiglo, ipak zapravo se pogotovo u Srbiji nije bilo prilike otvoriti najvažnija pitanja, pogotovo ne sa predstavnicima vlasti. Dakle, sa predstavnicima e, civilnog sektora, opozicije, medija, pogotovo sa obduspanom kojega u Srbiji zovu zaštitnik građana, su se otvorila važna pitanja reformi i strukture društva i demokratskih procesa, ali u tim okolnostima sa vlastima to gotovo da nije bilo moguće budući da je prevladavalo pitanje dobre, dobre politike i dobrog posla koju Srbija radi u pogledu izbjeglica. Ja bih naglasio da zapravo nekih ozbiljnijih pomaka, pogotovo u ključnim pitanjima kao što je sloboda medija od naših zadnjih rezolucija gotovo da i nije bilo. U Srbiji je proces privatizacije medija koji prijeti time da država zadrži veliki udio u vlasništvu medija, pogotovo u manjinskim medijima, medijima na manjinskim jezicima, a postoji opasnost da mediji dođu u ruke ljudi koji zapravo sa medijima nemaju nikakve veze i koji će te medije kupiti sa e, novcem problematičnog porijekla što onda može dovesti do nove nekvalitete i neslobode i diktata medijima. Svako treba jednu i drugu zemlju pozdraviti zbog napora koje poduzima i u tome naravno da su spremni postizati dogovore, makar je sporazum koji je postignut 25. zapravo više deklarativnog karaktera, puno unutrašnjih nejasnoća i namjernih, čini mi se, dvoznačnosti. Tako da mislim da ne bi bilo dobro da e, se zbog toga što se pokazuje ta deklarativna spremnost, e, zbog toga što Srbija radi dobar posao sa izbjeglicama zadnjih pola godine, zbog opasnosti od približavanja Rusiji, da zapravo ne otvorimo najvažnija pitanja koja ovom prilikom zapravo u susretima sa vlastima ni jedne ni druge zemlje zapravo nismo mogli otvoriti. Jer bez toga, dakle bez stvarnih promjena e, e, društva, e, samo na temelju deklarativne spremnosti za suradnjom, proces integracije tih zemalja prema Europskoj uniji, kao i proces unutrašnje demokratizacije tih zemalja neće biti dugoročno dovoljno kvalitetan. Hvala lijepo. Euh, Hvala lijepo, zahvaljujem također i djelatnicima i suradnicima iz tajništva AFETA i DROA kao i delegacije Evropske unije u Beogradu i kolegama u Prištini koji su nam dali potporu kao i obično. imali nešto pod točkom razno. Ako to nije slučaj, onda ćemo sljedeći sastanak imati 12. listopada u Briselu. Hvala svima na suradnji.